So, dear colleagues, good afternoon. Um, I would Lijep pozdrav, dragi kolege. Možemo za početak u svoj dnevni red, koji je danas kratak, jer kao što znate, ovo nam je rupa predviđena za monetarni dijalog s gospodinom Dragijom, koji je sada prebačen za srpanj 9. srpnja i zbog toga, eto, nemamo običajnu situaciju svega jedna točka dnevnog reda. Zdravio bih također, vidim jednu grupu gostiju, našeg kolege Jakoba von Weizsäckera. Dobrodošli u Europski parlament na odbor Ekon. Mm, izvijestio bih vas o uspješnim interinstitucionalnim pregovorima, kao što možda ste već i čuli 35. Ekonov pregovarački tim je došao do političkog sporazuma s vijećem i komisijom o prijedlogu ECN plus direktive o osnaživanju konkurencije okvira tržišnog natjecanja snažimo snaživanjem nacionalnih tijela za tržišno natjecanje. I ovaj treći konačni dijalog je bio sredotočen na paket pokajnika kao i na obračun novčanih kazni. Poboljšana su dakle tu dva pitanja iz trijaloga 14.15 što se tiče mm, razdoblja cooling off, hlađenja i prekogranične suradnje. Povjerenica Vestager je bila prisutna osobno na svim trijalozima i obećala je da će na zahtjev izvjestitelja biti izdana procjena o privremenim vjerama nakon transponiranja direktive. Pretpostavljam da ćemo dobiti neku formalnu izjavu komisije u tom smjeru, a tehnički rad se trenutno, potrenutno provodi da se usuglasi konačni tekst i očekujemo da provizionalni sporazum od 26. će biti potvrđen u Koreperu i nas će se ponovno konzultirati vezano uz toj sporazum s vremenom još nemamo za to datum, ali bit će to uskoro. Dakle, ovo je bio vrlo važan trijalog da jesu odlučivanja u tržišnom natjecanju, pa bih volio čestitati gospodinu Švabu, izvjestitelju i svim članovima pregovaračkog tima, kao i tajništvu i političkim savjetnicima koji su doprinijeli tome. Uh, negotiation. point Prelazimo odmah dakle, na jedinu točku dnevnog reda, a to je mišljenje, odnosno izlaganje mišljenja, razmatranje nacrta mišljenja za prijedlog komisije o povećanju financijske omotnice programa potpore strukturnim reformama i izmjena njegova općeg cilja. Kao što znate, nije rešeno na naše potpuno zadovoljstvo, no glavni odbor je ovdje regi i ovo mišljenje je dodijeljeno predsjedništvu, tako da sam tu ja izvjestitelj i bit ću kratak. jer bih sad usredotočio na tri pitanja u svom mišljenju, prije svega možda jedno kratko izlaganje onoga o čemu se ovdje radi. Prijedlog je dakle sastavni dio paketa komisije iz prosinca 2017. o EMU i pokušava se izmijeniti uredba o programu potpore strukturnim reformama kako bi se povećala financijska omotnica i izmijenio opći cilj uključujući i kako bi bilo moguće uključiti i podršku zemljama koje se žele pridružiti i planiraju eurozoni. Komisija, kao što znate, za 80 milijuna želi povećati proračun za razdoblje 2019-2020 i prema predlagu komisije ovaj program bio do sada uspješan, da zaprimljen je cijeli niz zahtjeva država članica, tako da imamo sve više i više zahtjeva i kao što znate radi se o svojvernom prijedlogu koji pokušava premostiti razdoblje do punopravnog instrumenta koji će komisija predložiti kako bi se podržale reforme u širom paketu EMU-a. Pa u tom kontekstu ono što sam ja predložio u svom mišljenju nadovezuje se na to produljenje dvogodišnje, ali uvodi se neki koncepti koji su po meni važni za sam instrument i sljedeći parlamentarni saziv. Moj amendman osim nekog citiranja ugovora i ciljeva Unije, koji već se i nalaze u izvornom programu potpore strukturnim reformama, odnosno uredbi koje se time bave, po mom mišljenju bolje je bilo uključiti ih i u sami tekst ovog amandmana. No, moj prijedlog načelno se usredotočio najviše na tri elementa. Prvi je to što mislim da bismo trebali proširiti naš koncept strukturnih reformi kako bi se bolje moglo usredotočiti taj koncept Mm, dakle ne samo na alate za smanjenje troškova, već isto tako i na reforme kojima se poboljšava socijalna kohezija i koje mogu isto tako podržati održiv rast. I koji bi socijalno i okolišno podržavao održiv oblik rasta. Dakle, širenje tog koncepta strukturnih reformi, koji je također bio i sastavni dio usvajanja europskog stupa socijalnih prava, važno je tu da ga se također uključi i u ovaj instrument. A drugi element je da inzist sam inzistirao na činjenici da bi financijska omotnica da se do nje ne bi trebalo doći kroz preraspodjelu sredstava iz kohezijskog fonda. Dakle, načelno govoreći smatramo da konkretni alat EMU e za nadolazeći VFO ne bi trebali dolaziti od prenamjene sredstava, već bi trebali biti sastavljeni od namjenskih sredstava, resursa, što je još jedan razlog iz kojeg je parlament tu ambiciozniji od vijeća i komisije u konačnom ukupnom iznosu VFO, upravo kako bi se izbjeglo da se alati EMU-a koriste za da se njih financira kroz rezove u kohezijskoj politici ili obratno. Tako da sam to opće načelo unio i ovdje. I konačno još jedan prijedlog samo koji razmatra mogućnost da se pruže mm, individualni stručnjaci, da ih se uputi u države članice. Ja sam tu predručio s radio o neavisnim stručnjacima izabranim u dogovoru sa državama korisnicama. To su tako tri elementa, dakle, koje možete naći u uvodnim izjavama kao i u člancima, kratko i jednostavno mišljenje, a sada bih riječ dao izvjestiteljici u sjeni iz EPP-a, Ivana Maletić, odnosno u njeno ime Burkartu Balcu. Hvala vam, hvala lijepo. Ivana Malatić je danas morala ostati u Hrvatskoj, tako da me zamolila da mm, se obratim u njeno ime. Ona je naša izvjestiteljica u Sijeni. Kao što ste s pravom rekli, uredba je uspostavljena unutar programa potpore strukturnim reformama iz svibnja 2017 i program traje od 2017. do 2020. sa 142 milijuna eura za provedbu. Uzimajući u obzir danas da zahtjev država članica za korištenje pomoći iz ovog programa je nadišao nekoliko puta raspoložive fondove i to već u drugoj godini provedbe, odlučeno je da će proračun programa biti povećan za 80 milijuna eura, što omogućavamo ovom izmjenom uredbe. Kako bi bilo dostatnih fondova kroz FCS i fondove i kroz druge instrumente i od strane EBRD-a i EIB-a, no, ako države članice ne provode strukturne reforme istodobno, ti će dugoročno gledano, ti će fondovi biti protračeni jer neće pružati pomoć državama članicama da se razvijaju, nego će samo odgađati ozbiljnije probleme. Uz ulaganja i odgovorne fiskalne politike, provedba takvih reformi je od ključne važnosti za postizanje visokih i dugoročno održivog rasta. Upravo zbog toga važno je povezati program potpore strukturnim reformama sa europskim semestrom i provedbom preporuka po državama članicama. A problem koji se tu često pojavljuje jest da strukturne reforme zahtijevaju političku volju, odličnost i podršku svih segmenata društva kao i od strane regionalnih lokalnih tijela vlasti. Zbog toga je važno da se pobrinemo, da se odgovarajući način provedu odredbe ove uredbe i da se tu traži da budu uključena i lokalna i regionalna razina uz sve druge zainteresirane segmente društva kako bi se definirala i provele reforme. Naš cilj je uspješna provedba, a ne samo e, reforme na papiru koje neće postizati rezultate u praksi. Pitanje socijalnog fonda za program potpore strukturnim reformama je također vrlo važno i pozdravljam ovdje prijedlog komisije da ovih dodatnih 80 milijuna eura se financira iz instrumenta fleksibilnost, za fleksibilnost koji ima proračun od gotovo pola milijarde eura svake godine i koji služi upravo za financiranje rashoda koji su nedostatni unutar određenih proračunskih ograničenja. I konačno moramo biti svjesni da čak i uz povećanje proračuna ovaj instrument je vrlo malen i ne može pokriti sve potrebe sve a Zbog proračunskih ograničenja i velikog broja zaprimljenih zahtjeva, kriterije odabira trebali bi prioritetnim učiniti one reforme koje imaju efekt priljevanja i na druge sektore i cilje ka stvaranju radnih mjesta, poticanje gospodarskog rasta i kohezije. Uz mogućnost isporuke rezultata ovog programa bilo bi moguće pružiti pregled provedbe reformi koji se temelji na zahtjevima pojedinih država članica, a to bi moglo osigurati razminu znanja, iskustva, najboljih praksi i u krajnjoj liniji ovu program učiniti uspjehom. Hvala. Hvala vam Case Winburn u ime ECR-a. Hvala. E, car vjeruje u važnost strukturnih reformi državama članicama. Vjerujemo da bi te reforme trebale biti pokrenute i provedene na nacionalnoj razini. Dakle, učinkovita strukturna transformacija zahtjeva posvećenost različitih razina vlada kako bi zajedno radile usklađeno, integrirano s obzirom da države članice već imaju svoje vlastite reformne inicijative, program potpore strukturnim reformama trebao bi se koristiti kako bi se potaknuli dodatni nacionalni napori, ne da se zamijene oni koji već postoje. Program je dakle uspostavljen s ciljem osnaživanja kapaciteta sa pojedinih država članica kako bi pripremili i provele e, reforme koje osnažuju rast i provode, doista daju rezultata i koje pokrivaju cijeli niz politika. Složili smo se dakle da razvitak otpornih gospodarstava koje se temelje na snažnim socijalnim i ekonomskim strukturama omogućavaju državama članicama da budu otporne na šokove, oporavljaju se brzo od njih, a to sve doprinosi cjelokupnoj gospodarskoj i socijalnoj koheziji. A provedba strukturnih, administrativnih i strukturnih reformi koje potiču rast odgovarajući alat za ostvarenje takvog razvoja. ECR ima tu neke razlike u mišljenjima, no načelno smatra da bi trebali pobrinuti se i razmotriti povezivanje ovog programa sa instrumentom za konvergenciju koji pruža podršku zemljama koje pristupaju eurozoni. Brine nas da instrument za konvergenciju bi u praksi mogao pružiti poticaje, koje kad kada nisu na mjestu, da nacionalni političari pristanu pristupanje eurozoni za uzvrat za neko kratkoročno financiranje, što je pogrešan oblik poticaja. Tako bi odluka trebala biti samo temeljena na dugoročnim očekivanjima i provedbi koju bi uključivala i članstvo u eurozoni. Dakle, povećanje financijske omotnice smatramo da treba biti opravdano vrlo temeljitom ekspost post procjenom koja će se baviti time da li novac koji se troši u trenutnoj omotnici je doista stvorio nekakve stvarne prednosti strukturnim reformama. I pretpostavljam da će ECR u tom kontekstu probati nadopuniti izvješće regija koje su stavili moji kolege iz ECR-a, mm, konkretno gospođa Tomašić, uz amandmane koji će ići upravo u ovom smjeru. Hvala. Hvala u ime Aldera Montremoza. Grazie, Presidente. Dear uh, Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Dobar dan i doista je zadovoljstvo biti ovdje i kratko se uključiti u ovu raspravu jer e, mislim da glavni problem Europske unije je loša provedba e, europskog zakonodavstva. Tako da kada govorimo o e, većanju, o jačanju financijske omotnice, za ove programe, mislim da govorimo o naj, jednom od najvažnijih problema s kojim se uopće suočavamo, a to je da a, Europska unija postigne onaj cilja da sve zemlje na najbolji način e, implementiraju najbolje prakse koje im dalje uredba i zapravo znamo da e, komisija svake godine pokreće tisuću e, postupaka protiv država zbog nepoštovanja EU prava i ovaj čak e, zbog e, provedbe u neeuropskom duhu i mislim da jedna od najboljih e, zemalja u provedbi EU prava je bila Velika Britanija koja šteta što odlazi kao i Norveška koja nije u Europskoj uniji zbog, koja zbog sporazuma također provodi vrlo dobro EU pravo u raznim područjima. I na taj način mogu, e, odnosno imaju pristupe zajedničkom tržištu, tako da mislim da smo ovime se dotakli ključne stvari i krajnji je trenutak da pronađemo rješenja i povežemo EU novac e, e, na taj način da se ne daje samo keš zemljama članicama, nego da im se pomogne e, da provedu reforme, ne da im se za ovo ili ono svrhu daje novac. Dakle, to je zato vrlo važna uredba. The common uh, I ako možemo pronaći zajedničko rješenje, to bi svakako značajno poboljšalo način na koji radimo naše poslove, naš posao, odnosno uh, vjerujem da Europska unija nije unija transfera, nego unija uh, prenosa najboljih praksi, gdje se širi ono što neko može napraviti na najbolji mogući način, a drugi se onda na to najbolje prakse mogu ugledati, a kako bismo postigli konvergenciju između zemalja, ne ono što vidimo danas. I evo da završim još jednim člankom koji sam pročitao upravo u Handelsblatu u engleskom izdanju danas od urednika i evo, riječ urednika koja kaže, e, odnosno koja govori o mogućnosti sloma EU prava, a e, naslov članka je ljeni italijani i ružni njemci kako će e, upravo i biti primjenjeni. Znači, zanimljiv članak koji pokazuje da možda ne idemo u najboljem e, smjeru i da zemlje članice moraju se truditi da postignu reforme kako bismo išli u smjeru integracije, a ne divergencije i išli u smjeru više harmonija i usklađenosti, a manje divergencije. Hvala. Za zelene, Filip Lamperc. Hvala, Ramon bili rekao da je i Španjolska također bude uključena u uniju najboljih praksi, a ne transfera. Da, e, slažem se sa izvjestiteljem da bismo trebali e, pogledati u širem smislu što je strukturna reforma, jer možda znate, a možda i ne znate E, zeleni doista podupiru e, duboke strukturne reforme jer naš e, ekonomski sustav stvara veliki ekološki otisak za koji su potrebne duboke strukturne reforme. Ali obično kad se kaže termin strukturne reforme na europskoj razini, a to obično znači fleksibilizacija tržišta rada, dakle u tom smislu se koristi otvaranje granica za trgovinu, smanjenje, smanjenje uloge vlade u svemu i tako dalje. Tako da tu doista vjerujem da moramo proširiti značenje onoga što mislimo pod strukturnim reformama i tako se onda možemo složiti i očekivati neke amandmane s naše strane. A inače strukturne reforme, ja se s vama slažem, bi je govoriti o stvarima koje nas koštaju, a dakle o trošku, ali treba govoriti i o prihodovnoj strani proračunske računice. Tako da izbjegavanje poreza i porezna utaja također doprine tome, a i prevara također. A E, mislimo da se ovo treba iskoristiti za jačanje i Europskog stupa socijalnih prava. Vidim u kojem to smjeru treba e, ide i želim malo kvalificirati u smislu da kad e, govorimo o reformama sustava socijalne zaštite, znamo da u mnogim zemljama te seme zapravo su u su socijalnih partnera, a ne države. Tako da mogu postojati i granice e, RSRP-a, pa svakako to treba nekako kvalificirati, a ne dati dojam da ovim putem želimo promijeniti način na koji se vode sheme socijalne zaštite u raznim zemljama. Još jedna stvar koju želimo konkretnije reći, a to je da SSP ne smije utjecati na sustav partnerstva koji je u samom srcu kohezijske politike niti biti korišten kao način da se za, da zaobilaže, zaobilaze upravljačka tijela. Te također inzistiramo i na prethodno uključenje socijalnih partnera i dionika u strukturnim reformama kao uvjet za pokretanje RSRP-a i također u obavještavanju nacionalnih partnera. Tako da u oba slučaja E, smatramo da treba poboljšati ownership, ali to se može učiniti samo ako se s jedne strane uključe naš nacionalni parlament, a s druge strane socijalni partneri i drugi dionici u to. Meni se to čini da je jedna stvar koja se stalno javlja i govorimo o demokratskom deficitu, ekonomskom upravljanju, no svačamo da primjer koji je na primjer u Njemačkoj gdje Bundestag odnosno gdje vlada mora pred Bundestagom eh, prezentirati programe nacionalne reforme i tako dalje, to je zapravo prilična iznimka. U većini zemalja članicama eh, nacionalni parlamenti ili regionalni parlamenti eh, gotovo da nisu uključeni, a kamoli informirani o onome što se događa u svim tim interakcijama između zemalja članica i europske razine. Tako da ako zapravo ne želimo e, jačati još ovaj demokratski deficit, trebamo osigurati da relevantna tijela i socijalni e, partneri doista budu uključeni. E, tako da evo, to ćemo uključiti također u naše amandmane. Hvala Miguel. GUE, ne, FDD, ne, NF, nitko. E, spontano javljanje za riječ? Dobro. Dobro, evo samo kratak onda komentar i napomena na vaše intervencije. Prije svega, hvala vam i e, na suradnji, hvala na suradnji svih e, klubova. Ono što sam čuo je temelj za rad na kompromisu i mislim da kada pogledamo ove sve razne intervencije koje smo čuli danas e, i činjenicu da ovaj instrument bi mogao eventualno davati krive poticaje. E, mislim, zapravo govorimo u instrumentima u e, stvarnom vremenu, tako da bojim se da ovih 80 e, milijardi zapravo neće 80 e, milijuna neće zapravo e, moći imati takav utjecaj. Znači ako govorimo samo o ovome zapravo ne vidim taj rizik. Naravno da dobro je da Mislim da ovaj instrument jednostavno neće moći promijeniti e, stvari u lošem smjeru. Mislim da ova pozitivna dimenzija e, administrativnih priprema se uzima u obzir e, i to je element koji je također pozitivan i uključen je ovdje. I također pojasnili smo da mi ne podupiramo samo zemlje članice europodručja, nego e, pro, uvodimo jednu dimenziju EMO-a za e, monetarne unije za one koji nisu članice monetarne unije kao znači jedna šira potpora je i moguća, ali na zahtjev naravno. Tako da, kao komentar na ono što je rekao Ramon, da, provedba je prava je ključna i zato imamo Europski sud i sustav e, financijskih globa i također administrativni kapacitet treba pomoći provoditi EU prava, ali kao što je ispravno rečeno, nalazimo se u području e, koje e, od, nalazimo se u području politika od kojih su mnoge na nacionalnoj razini i u nacionalnoj odgovornosti, znači o prenosu e, nadležnosti no, ako zemlje članice zatraže potporu za poboljšanje svojih administrativnih kapaciteta za ispunjenje tih reformi, koje su odlučene na nacionalnoj razini, ali u okviru semestra, znate da semestar može dati preporuke, ali ne propise za i regulirati propise koji nisu e, u ekskluzivnoj ili podijeljenoj nadležnosti, zajedničkoj nadležnosti. Tako da govorim o sustavu koji se temelji na ovom ownershipu, a ako to nije dovoljno, možemo ići i na zajedničku nadležnost nad ekonomskim politikama. To je zanimljiva rasprava koju neki žele, neki ne žele i tako dalje. No ovdje govorimo svakako o jednom instrumentu koji se pokreće na zahtjev država članica i kojemu je cilj poboljšanje administrativnog kapaciteta za pruženjem reformi, tako da se dade potpora nacionalnim tijelima e, za ključne administrativne e, i ekonomske reforme. Znači to je dio kapaciteta zemalja članica da provede reforme i to na zahtjev. Ovaj članak iz Handelsblata, ja mislim da je u krivu, sva sreća, žao mi je, ali uopće E, nije sad odnosi uopće na našu raspravu ovdje. Svakako da, ukazuje na jednu stvar, ali to je problem e, kojemu ćemo se najbolje baviti upravo time što ćemo poboljšati naše politike i dovršiti našu ekonomsku i monetarnu uniju. Evo, mala uredba je samo jedan mali dio tog šireg napora i veselimo se dalje ovim ambicioznim predlozima. I Filip, naravno, kad sam spomenuo Europski stup socijalnih prava, naravno nisam se zalagao za to da ono što je prepušteno socijalnim partnerima bude nešto što će biti preuzeto. Ne, koncept strukturne reforme trebao bi biti širi e, od onoga što se smatra da je sadašnje značajne strukturne reforme posljednjih godina. Tako da i stari, stari spektar e, e, pitanja pod europskim socijalnim pravom, stupom socijalnih prava bi trebao biti dopušten kao pitanja ovdje, znači omogućiti zemljom članice da implementiraju te mjere, a u skladu naravno sa nacionalnom ustavnom arhitekturom i također država naravno ne može preuzeti ono što je u nadležnosti socijalnih partnera. Tako da vam hvala na vašim komentarima. Veselim se amandmanima koje ćete dostaviti. Mislim da, se je ovo dobar temelj za razumne kompromise. Vremenski okvir za naše mišljenje vrlo je strog, to treba uzeti u obzir. E, re, odbor ređi glasati će o ovom izvješću 25. ili dobro, 25. E, Tako da ili čak 7. 25. srpnja, tako da zapravo imamo vrlo kratki rok za amandmane. Četvrtak u 5. E, popodne. I nažalost moramo tražiti također da se amandmani on 18, e, 19 June before the... e, tako da, se, da ih dobijemo doista prije glasanja u, lip, lipnju. Tako da je rok e, vrlo strog. Thank you very much. Uh, uh, we can conclude here this very exceptionally short econ meeting. Dakle, ovo je bio vrlo kretak sastanak, a sljedeći sastanak 18. i 19. lipnja kada ćemo između ostaloga glasati o ovom tekstu. Hvala vam i ovime zatvaram sastanak.